Mans, molim vas samo četiri minute, gospođe izvjestiteljice. A onda ćemo imati pet minuta za spontane javljanje za riječ. E, izvolite. Gospođo visoka predstavnice, naši građani s pravom traže od nas e, kako da učinimo više kako bismo osigurali e, njihovu sigurnost i to znači da trebamo e, pojačati naše djelovanje ne samo u odnosu između zemalja nego i u odnosu između zemalja javnog sektora i privatnog sektora. Znamo da je privatni sektor u rastu i e, širi se i imamo više od sto tisuća poduzeća koja djeluju na međunarodnoj razini, 3,5 milijuna građana milijun i pol samo u Europi eh, radi u ovom sektoru. No, treba govoriti o tome kako su oni zaposleni, dakle kakva poduzeća se mogu osnovati u ovom sektoru i kakva poduzeća otvaraju radna mjesta, kako možemo osigurati usluge i razmjenu informacija. To su sve pitanja koja smo postavili komisiji. Dakle, hitno nam treba jedan zakonodavni okvir. Gospođo visoka povjerenice, očekujemo direktivu od komisije koja će pomiriti razlike između zemalja članica i koja će donijeti zajedničke odredbe i standarde koje moraju poštivati ova privatna zaštitarska društva želimo jedan neisrpan, otvoren popis e, poduzeća i standarda koja koje te, ta poduzeća trebaju zadovoljiti. Jer postoje određena poduzeća koja e, su nastala u EU, a drugdje krša ljudska prava i to uništava našu reputaciju. To moramo spriječiti. Također, u ugovorima za ta poduzeća trebaju postojati jasne odredbe o, posjedovanju oružja, o vrsti dozvola, o razmjeni podataka. Dakle, to su sve zadaci koje obavljaju ta poduzeća. Gospođo Mogherini, Naše izvješće donosi konkretne prijedloge i postavlja pitanja komisiji jer je ovo tema do koje nam je doista stalo. Dakle, zanima me može li se o tome izraditi i zelena knjiga. Znam da se često govori o bijeloj ili o zelenoj knjizi, ali ovdje je zelena knjiga doista potrebna kako bi se pokrenula konzultacija sa svim dionicima, bilo u privatnom, bilo u javnom sektoru i kako bi se sve uskladilo. I to se mora što brže dogoditi zato jer građani očekuju to od nas, od Europe. Na taj način e, moći ćemo e, i obavljati strože kontrole kako bismo spriječili moguće zlouporabe. E, kolege, znate da ja vrlo često ovdje uzimam riječ kada je na raspravi pitanje obrane. Treba nam više obrane, ali i smanje sredstava. Znamo da u svim zemljama članicama Europe imamo manje vojnog i civilnog osoblja u obrani, ali trebamo učiniti sve što je u našoj moći kako bismo e, stvorili sigurnost. Treba nam suradnja sa privatnim sektorom kako bismo povećali sigurnost naših građana. Stoga se nadam e, da ćete vi kao visoka predstavnica moći uzeti ovo izvješće kao podlogu za direktivu o odredbama koje će nalagati što mogu ili ne mogu činiti privatna zaštitarska poduzeća. Mi naravno se možemo poslužiti takvim poduzećima za određene vrste aktivnosti na terenu i za obavljanje nekih nevojnih zadaća, no moramo ih podvesti pod naš nadzor. Evo, nadam se da ćete uvažiti ovo izvješće. Zahvaljujem svim kolegima s kojima sam surađivala na ovom izvješću i nadam se da će ono biti usvojeno sutra velikom većinom. Hvala vam. Hvala lijepa gospođo izvjestiteljice što ste se držali vremena i bili dakle sve u svemu vrlo brzi. A sada imamo pet minuta za keštija i Prvi je gospodin Polčak, izvolite. Hvala lijepo. Predsjedavajući povjerenice, visoka predstavnica. Ja naravno sam svjestan toga da bi se u ograničenoj mjeri privatna zaštitarska društva mogla uključiti u izvršavanje e, spomenutih e, zadaća u okviru naše zajedničke obrane. Ali ne mogu se složiti sa svim ovim što je predviđeno u novoj direktivi, zato što zaštitarska društva, smatram ja, moraju biti podložna istim pravilima i obvezama kako je to vrijedi za sve ostale građane. Ne mogu imati više prava nego normalni, obični ljudi. Mislim da outsourcing takvih usluga, kako je to izvjestiteljica opisala, dakle eksternalizacija takvih usluga je apsolutno negativan fenomen i mislim da bi smo tu, bismo tu trebali imati apsolutne zazore i povući granicu. Hvala lijepo.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 u posljednjih nekoliko godina u sektoru privatnog zaštitarstva e, bilježili smo veliki porast koji je također posljedica smanjenja e, troškova za vojne troškove, znači i za predavanje obrane u ruke privatnih zaštitarskih tvrtki. No kada govorimo o tom trošku, to sve jedno ne znači da bismo trebali obranu prepustiti privatnim zaštitarskim tvrtkama samo zbog e, ekonomskih problema. Kada govorimo o sigurnosti i obrani, to su vrlo osjetljivi osjetljiva područja koja trebaju biti u javnoj nadležnosti, koji se ne smiju temeljiti samo na logikama koje su vezane uz obuzdavanje troškova. Jer kao što znamo kada je riječ o sigurnosti, bitno je e, sudjelovanje e, kako obavještajnih službi, tako i e, istraživanja te strateških akcija te operativnih programa. Dakle, nama treba zajednički zakonodavni okvir na razini Europske unije koji će urediti funkcioniranje i aktivnosti tih zaštitarskih tvrtki kako bi se moglo osigurati njihovo pravedno funkcioniranje kako u Europskoj uniji tako i u trećim zemljama kako bi se spriječile nepravilnosti. Hvala lijepo. Gospodin Marijas Notis. Hvala lijepo. Predsjedavajući, dakle, ustavno pravo i političke znanosti znaju jako dobro da država ima monopol za izvršavanje, dakle za provođenje sile i poretka. Ali vidimo sad u ovom neoliberalističkom svijetu da i privatna poduzeća, da se i na njih dio nacionalnog suvereniteta, suvereniteta države prenosi kako oni mogu kako bi oni mogli samostalno djelovati zapravo suvereno. A to se ne može dogoditi. Mi smo već vidjeli što se događalo sa zaštitarskim društvima u Iraku. Oni su tamo zapravo preuzimali ulogu vojske, zatim su se bavili različitim mučenjima, ratnim zločinima, ljudi su pogibali, nestajali, to se tako ne može nastaviti. Ja se ne mogu s tim složiti. Ne mogu se složiti s time da ćemo sada jedan mehanizam ovdje stvoriti koji će navodno legitimirati zapravo provođenje nasilja od strane privatnih zaštitarskih tvrtki. Dakle, to moraju i dalje službena tijela preuzeti. Hvala lijepo, gospodine Sinadinos. Hvala. Hvala predsjedavajući. Mi znamo da danas na svijetu ima sve više terora i terorizma, sve više prijetnji a privatne zaštitarske tvrtke tu ne mogu adekvatno reagirati i obraniti nas od toga. Vidimo da ima jako puno različitih djelatnosti kojima se bave, ali da zapravo s ovim pravim stvarima najjačim to, zato je potrebna, potrebna vojska, odnosno osoblje, odnosno ljudi koji su adekvatno opremljeni školovani, trenirani i tu treba naravno državni suverenitet. Privatna zaštitarska društva se mogu baviti različitim drugim stvarima, primjerice kriminalom, čak i informatičkim kriminalom mogu surađivati, međutim za to mora postojati jasna pravna osnova. Ne smije biti preklapanja niti zadiranja u tuđu nadležnost, jer bi to moglo u protivnom dovesti do velikih opasnosti i velikih gubitaka. Hvala lijepo. A sada Marija Grapini. Domnule doamnă mogherini stimați colegi eu susțin uh, raportul Hvala lijepo. Hvala na izvješću kolegice. I ja sam naravno za sve ove preporuke koje su izgovorene. E, poduzeća su sve ta zaštitarska brojnija, a imamo i različite statističke pokazatelje koliko ih je. Ima jako puno zaposlenih u tim privatnim zaštitarskim društvima i potpuno, ali jasno je da oni niti smiju niti mogu preuzimati oba dužnosti vojske. Međutim, e, građani žele sve više sigurnosti i sve više obrane, zato je jako dobro da mi razmišljamo o zelenoj knjizi koja bi predvidjela sve posljedice ako se veći dio zadaća prenese na privatne zaštitare. Zatim bitno je da imamo isto tako standardizirane ugovore sa visoke razine i da imamo standardne uvjete rada i djelovanja. Međutim, bitno je da imamo jedinstveni europski model i za regulaciju tih privatnih zaštitara. Nama treba europski model nećemo sad u svakoj državi imati zaseban model za privatne zaštitarske tvrtke, nego da to mora biti europski standard. Osim toga moramo i različite pravne aspekte tu harmonizirati. Hvala lijepo. Hvala vam. Sada zatvaram ovu raspravu, odnosno petominutno slobodno javljanje za riječ, a sada gospođa Mogherini ima riječ. Izvolite. Hvala. Dajte, dozvolite da započnem time što mi apsolutno pozdravljamo ovo izvješće i mislimo da je to jako važno poglavlje u podizanju razine svijesti o privatnim zaštitarskim tvrtkama. Te tvrtke su, kao što ste sami rekli, kad upravo bitni za sigurnost, uključujući čak i evropskih humanitarnih i diplomatskih misija u svijetu. U tom, na tom smislu smo mi kompletno usklađeni sa Međunarodnim crvenim križom. To znači da je angažiranje privatnih zaštitara potpuno legitimno, može biti vrlo potrebno, a oni mogu imati vrlo važnu ulogu štiteći različite humanitarne djelatnike ili ljude koji s njima surađuju. Naravno, to ne znači da oni, se su oni izuzeti od međunarodnog humanitarnog prava ili bilo kojeg drugog međunarodnog prava. Oni moraju uvijek poštivati najviše standarde poštivanja ljudskih prava prema međunarodnom pravu. Privatna zaštitarska društva ne mogu funkcionirati u vakuum. I Europska unija je bila među prvima koja je potpisala dokument iz Montreja kojeg su Crveni križ, Međunarodni i Švicarska uglavnom sastavili glede upravo obaveza i opsega rada takvih privatnih zaštitara. Danas gledamo da se naravno i standardi njihovog rada univerzaliziraju i razmišljamo o mogućnosti da se stvori jedan međunarodni okvir koji bi nadzirao privatne zaštitarske tvrtke koje su čak vrlo često i u nekim vojnim operacijama aktivne i mislimo da kao što je taj forum koji je nastao nakon Montreovog dokumenta iz Montreja treba E, podignut na višu razinu i stvoriti međunarodni, kao što smo rekli, okvir. Naravno, implementacija i vrijednost tog dokumenta je priznata i u dokumentu kojeg je u ljudskim pravima prošle godine Evropska unija usvojila. Sada tri stvari na koje se trebamo koncentrirati. Ako želimo bolje regulativni okvir, onda znamo da je napredak u zemljama, u rukama zemalja članica, one mogu jedine doprinijeti kroz različita svoje propise, nacionalne zakone i naravno pravila o javnoj nabavi. Što se tiče naše službe za vanjsku djelatnost, svi naši ugovorni partneri od zaštitarskih firmi su isto tako i potpisnici međunarodnih konvencija i dokumenata koje vrijede za to područje. Drugo, riječ e, zaštitarskih tvrtki je e, njihova uloga je zapravo sve veća, pogotovo što je veća uloga dronova i svih ostalih novih tehnologija u vojnim sukobima i svim vojnim misijama. Prema tome i mi moramo ažurirati naše stanje stvari, stanje znanja i tehnologije koje primjenjujemo, a za to trebamo aktiv, angažirati i usluge akademika, teorije kao NGO-ova i ostalih dijelova privatnog društva i gospodarstva, a u to naravno spadaju privatni zaštitari koji trebaju pomagati našim oružanim snagama tim sektorima. I na kraju je suradnja između javnog i privatnog sektora. Mi smo već vidjeli da je u europskom javnom sektoru bilo puno dobrih iskustava koja su upravo takvom suradnji. Osim toga, privatne zaštitarske tvrtke su vrlo često pozvane da rade bok uz bok i uz našu oružane snage. Kao što vidite, oni su redovno angažirali, ali se drže općih svjetskih standarda prema propisu i na, jednom međunarodnom kodeksu ponašanja. I na kraju dozvolite da vas podsjetim, prošlo je već deset godina od kad je naša javnost tražila već jači okvir za djelovanje privatnih zaštitara, to je u svačijem interesu, sasvim si izvjesno u interesu Europske unije kako bi oni mogli na pravi način pridonijeti sigurnosti mnogih, od diplomatskog osoblja do humanitarnih radnika diljem svijeta. Hvala lijepo. Hvala lijepo, gospođo povjerenice, visoka predstavnice. Hvala vam na vašoj suradnji. Ja sam uvjeren da će ovo biti sigurno jedan vrijedan doprinos.